Molim vas, izvolite, gospođo. Mikrofon samo uključite. Hello. Imam e, prijedlog, postupovni prijedlog. Kolege su zahtijevale e, novo pitanje komisiji u vezi najboljeg interesa. Trenutačno saznali smo da su norveške vlasti definitivno oduzele dijete češkoj majci i dali ga na usvajanje norveškim roditeljima. Smatramo da je to strašno. Ljuti smo i razočarani. Zato Češka republika želi reagirati. Ovdje, u Europskom parlamentu, mi nismo u mogućnosti išta učiniti za prava djece u Europskoj uniji. Stoga, tražim od vas gospođo predsjedateljice i dragi kolege da poduprijete usmeno pitanje komisiji vezan za, na sljedećoj plenarnoj sjednici. unaprijed zahvaljujem na vašoj potpori. da doista radi se o e, jako važnom pitanju e, radi se o jako važnom pitanju, ali naravno to sve mora proći kroz konferenciju predsjednika kako bismo vidjeli što će se s ovim važnim pitanjem e, dogoditi nadalje. Zahvaljujem. A... Vezano za zapisnik sa jučerašnje sjednice, on je, e, on je sada na raspolaganju i želim vas pitati imate li bilo kakvih primjedbi vezano za taj zapisnik. Ako to nije slučaj, onda je zapisnik sa jučerašnje sjednice usvojen. A sada krećemo na usmeno pitanje upućeno Europskoj komisiji.